pet puta dulje mi je trebalo nego što bi mi inače trebalo da dođe e, na e, mjesto gdje sam e, trebao. Ali eto, NATO, summit NATO Saveza traje, traje svega dva dana. Nadam se će kolege uskoro doći ali ipak pozdravljam gospodina Goranova u ime bugarskog predsjedništva i hvala na njegovom prisustvu. Prije nego što pređemo na dnevno red, priopćenje prevoditelja. Došli smo do 38. dana našeg spora. S obzirom na nametnute uvjete rada, nametnute od uprave parlamenta i e, tako nećemo dopustiti prekoračenje, završit ćemo rad točno u zato predviđeno vrijeme kraja sastanka. Hvala dakle svima, predsjednik kaže da prelazimo sada na rad. Predsjedništvo e, i e, vijeće bili su vrlo daleko u svojim stajalištima i e, dogovorili smo se da će sljedeći trijalog biti održan 26. rujna. Imamo dakle mandat za početak stručnih trijaloga. To su dakle logističke informacije. Mogao bih vas također informirati e, prije toga o postupku koji ćemo danas slijediti. Dakle, kao što je uobičajeno, 10 minuta će nam govoriti predsjednik Ekofina nakon čega će uslijediti e, slijed pitanja i odgovora u e, e, rasponu od pet minuta po pitanju i odgovoru. Kolege će moći postaviti dodatno pitanje ako se ne prijeđe pet minuta. Najprije ćemo dati riječ e, onima koji govore u ime svog kluba zastupnika za slučaj da su ovdje, a nakon toga ćemo krenuti redoslijedom e, klubova e, za upisane kolege. Bude li vremena još preostalo, spontano javljanje za riječ. Pozdravljam ministra financija Bugarske, gospodina Goranova, ima 10 minuta. Ladies and gentlemen, the colleagues, uh, please... Dame i gospodo, evo, govorit ću bugarski, pa se pripremite za to. Уважаеми gospodin председателстваш, уважаеми членове на Комисията по економически... Poštovani zastupnici, članovi odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Prije šest mjeseci predstavljio sam pred vama prioritete bugarskog predsjedništva Europskim vijećem po pitanju ekonomskih i financijskih pitanja. Tada sam naglasio važnost intenzivnog i konstruktivnog dijaloga između Europskog e, parlamenta i vijeća. Drago mi je danas da smo postigli dobre rezultate koje će biti značajni za dugoročnu budućnost Europske unije. Tijekom bugarskog predsjedanja nije bilo trijaloga e, na planu financijskih usluga. E, zahvaljujem međutim Europskom parlamentu na angažmanu i konstruktivnom dijalogu u e, mnogim bitnim pitanjima i mislim da se treba nastaviti s takvim konstruktivnim dijalogom e, ako želimo postići rezultate za vrijeme austrijskog predsjedanja. Treba učiniti sve kako bi se najviše e, uvažili zahtjevi svih dionika. Radili smo najviše što smo mogli, surađujući s predstavnicima svih država članica, svih tijela u Europi, europskih gospodarskih komora i drugih udruga. Održali smo 196 sastanaka različitih tijela ECOFINA, što predstavlja gotovo 15% ukupnog broja sastanaka što ih je organizirao a bugarsko predsjedanje. 37 dosijeja su, je bio broj onih na kojima smo radili. 18 od tih dosijeja završili smo i dobili pristanak Europskog parlamenta. Jako smo napredovali po pitanju svega što je vezano za bankarstvo. Bugarska je tako u triju predsjedništva jako napredovala u smanjivanju rizika u bankarskom sektoru održano je preko 200 bilateralnih i multilateralnih sastanaka i tako smo napredovali po pitanju bankovnog paketa. Postigli smo kompromise po vrlo složenim pitanjima, pitanjima gdje su mišljenja država članica vrlo različita. Uvođenje novih pravila izravno će se odraziti na financijsku stabilnost i povećanje povjerenja u sektor bankarstva. U svakom slučaju će omogućiti da se premoste nedavni rezultati ekonomske i financijske krize. E, to će omogućiti detaljnije političke rasprave o tome kako da se dijeli e, teret rizika na tom polju. Također načinjen je prijedlog izmjene uredbe 194 po pitanju e, plaćanja troškova za prekogranične e, poslove. To je dobro za poslovni svijet jer se e, usklađuje plaćanja u euru u eurima, odnosno usklađivanju s nacionalnim valutama izvan eurozone. Došlo je također do stručnih razgovara o e, uspostavljanju europskog programa za jamstvo uloga. Što se tiče zakonodavnog paketa mjera e, za pokrivene obveznice, Počeli smo raditi sredinom svibnja 2018. godine. Nismo imali puno vremena od onda do sada, međutim, jako smo napredovali. Organizirali smo tri sastanka, e, razradili sve u detalji i pripremili kompromisni tekst vezan za bonitetnu obradu tih pokrivenih obveznica. Bugarsko predsjedništvo započelo je intenzivne pregovore o dva zakonodavna prijedloga u okviru paketa o nenaplativim zajmovima. Napredak na tom polju je zaista bio dio prioriteta Ruske unije, e, e, bugarskog predsjedništva e, koji je htio raditi na smanjenju rizika. Nastavili smo raditi na izgradnji unije tržišta kapitala a moram također reći da je Bugarsko predsjedništvo uspostavilo uravnoteženi kompromis e, za uspostavljanje paneuropskog mirovinskog proizvoda. Nakon rasprave na Koreperu 19. lipnja postigli smo mandat za pregovore između Vijeća Europskog parlamenta. Nadam se da pitanje e, vezane za strukovne mirovine e, da će se ono riješiti jer to je važno za uniju tržištu kapitala. Poštovani zastupnici, morat ćete glasati do kraja ove godine o tim pitanjima i nadam se da će se nastaviti s radom i napredovati na ovom planu. Radili smo također na e, smanjivanju prepreka za prekogranična ulaganja. U ožiku 2018. godine objavili smo rezultate toga i postigli smo mandat za pregovore s Europskim parlamentom. Bugarsko je predsjedništvo radilo naporno na reviziji Europskog sustava financijskog nadzora. Radi se o politički osjetljivom pitanju. Organizirano je sedam sastanaka o različitim komponentama i e, dan je prijedlog, a e, mi smo sugerirali i alternative. Postigli smo značajan napredak raspravljajući o drugom prijedlogu o izmjeni e, uredbe o e, infrastrukturama na tržištu i to je bilo vrlo važno vezano za e, e, središnju drugu stranu CCP. Radili smo također na pitanjima posredništva i taj paket su također države članice toplo pozdravile. Radili smo također i na pitanjima osiguranja. S obzirom na politiku oporezivanja, očekivanja su bila velika od građana i e, naglasak je stavljen e, i dalje na borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog poreznog planiranja. U siječnju ove godine predsjedništvo je izradilo program i u skladu s time počeli smo raditi na sedam otvorenih dosjea. I od ožujka 2018. godine radili smo na e, direktivi vezani za prekogranične sporazume. To je bilo jako važno s političkog stajališta, stoga što je s jedne strane tu bilo pitanje e, transparentnosti oporezivanja te agresivnog poreznog planiranja. Mi smo izrazili snažnu potporu za provedbu pravila. Naše je predsjedništvo prvenstvo dalo tom dosjeu i mi smo se obvezali da postignemo rani sporazum. Održali smo četiri sastanka radne skupine, a na sastanku Korepera pet od sedam kompromisnih tekstova je e, bio broj tekstova kojih je postignut dogovor. Dakle, dogovorili smo se oko tog kompromisnog teksta, a 25. svibnja 2018. godine ta je dosje zaključen. E, s obzirom na oporezivanje digitalnog gospodarstva, smatrali smo to jednim od prioriteta. 21. ožujka komisija je predstavila prijedlog paketa na tu temu. Naše predsjedništvo je radilo na tim pitanjima i na formalnom ručku Korepera 11. travnja e, došlo je do dogovora oko toga. Održan je također i neformalni sastanak Ekofina u Sofiji tijekom travnja. Dogovoreno je da moramo odgovoriti na, izgovore, i e, na izazove, a e, trebamo također e, sve to formulirati i na razini, na svjetskoj razini. Postoje također još jedan prijedlog gdje je održano četiri sastanka i e, sve se detaljno razradilo. A 13. lipnja sastanak skupine koja je radio na porezima e, je e, došao do mnogih zaključaka definiranja porezne osnovice primjerice. S obzirom na sastanak od 17. siječnja 2018. godine, gdje se radilo na pitanjima poreza. E, bugarsko predsjedništvo je tada izrazilo želju na čemu će E, raditi više o samom pitanju poreza. Mogao bih vam dati više pojedinosti ako želite, to možemo učiniti kasnije. Što se pak neizravnog oporezivanja tiče, ostvarili smo ciljeve našeg koje smo e, e, odredili kao prioritetne. Borba protiv prijevara na području poreza na dodanu vrijednost je bila jedan od tih prioriteta. Trebalo je ojačati e, suradnju među poreznim upravama smatramo da je to nešto što može omogućiti smanjivanje poreznih prijevara. Također dogovorili smo se o minimalnoj stopi PDV-a. E, taj iznos je 15%. E, nedavno smo uložili zaista velike napore kako bismo uveli novi konačan sustav za ubiranje PDV-a, izradili potporu malim i srednjim poduzećima. Započeli smo rad na prijedlogu komisije i e, također uveden je posebni sustav posebni režim za mala i srednja poduzeća. Smanjivanje stope PDV-a bio je također dosije kojim smo se bavili u okviru e, šireg dosija o PDV-u. E, inače, e, što se tiče drugih tema, organizirali smo dvije značajne konferencije u Ožeku i u Svibnju gdje smo govorili o e, višegodišnjem financijskom okviru. A pripremili smo mnoga pitanja kojim će se trebati baviti od tada nadalje austrijsko predsjedništvo. Radili smo na poboljšanju gospodarstva u Europskoj uniji i e, također na programu strukturnih reformi i e, postigli smo zajedničko stajalište na vijeću. E, taj e, je dio posla dobro protekao 2018. godine. Drugim riječima radilo se o takozvanom europskom semestru. Dame i gospodo, uspjesi nisu nešto e, za što je zaslužna samo jedna država. Ne, to je rezultat rada velikog broja ljudi. E, često se smatra kako je naš rad previše složen, međutim, kada god se ima vizija za budućnost i radi se e, mudro, onda čak i mnogi političke Eh, mnoga vrste političkog diskursa mogu biti vrlo korisni i pokazati se dobrima u konkretnoj praksi. Prekoračio sam vrijeme, ali nadam se da je bilo zanimljivo. Hvala. Hvala gospodine Goranov na ovom iscrpnom izvještaju. A sada ću odmah dati riječ koordinatoru e, za EPP Bukartu Balcu. I... Hvala gospodine ministre što ste danas ovdje s nama. E, također vam čestitam na uspješnom predsjedanju vijećem. Mogu reći da što se tiče regulacije gospodarskog i financijskog sektora, mi smo sada u fazi E, gdje moramo postići veliki napredak. Vi ste rekli da smo da ste na nekim dosjejima postigli napredak, no mogu reći da neki dosjeji su i dalje otvoreni. Vrlo kratko pitanje s moje strane. Gdje vidite prostor za brzi napredak? Koji su to prioriteti sa strane vijeća? Budući da kao su zakonodavac e, parlament svoj mandat e, završava otprilike za godinu dana. Što se još može postići tijekom današnjeg e, saziva i to iz perspektive vijeća? Evo, to su moja dva pitanja. Hvala na pitanju zapravo na pitanjima. Mislim da u okviru sadašnjeg saziva parlamenta možemo postići dosta stvari. Mogu reći da je uspjeh našeg predsjedništva bio da prisjećemo taj čvor i napredujemo na području uh, E, postizanja sporazuma što se tiče bankovnog paketa te također ono što e, aspekta dijeljenja tereta i rizika. Već dugo na tom području nismo imali e, napretka. Zahvaljujući naporima svih kolega u vijeću, posebno Francuske i Njemačke kao najvećih gospodarstava i ključnih e, igrača u ovom procesu. Mi smo uspjeli riješiti ovaj e, problem e, smanjenja rizika. Prevoditelji ne čuju prijevod na engleski.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 Okay. Okay. Uh, I'm not sure. Maybe you missed something, but I could repeat. Yeah, the, last, the last three the last, sentences, perhaps. Okay, okay. Uh, по отношение на uh, корпоративната данъчна основа не са... А što se tiče uh, znači osnovice za porez na dobit, nisam optimističan da ćemo uspjeti postići veliki napredak. No, E, imali smo zahtjeve tekom određenih e, država što se tiče nametanja svojih stajališta što se tiče ovih takozvanih e, lakših tema. Jedna država je blokirala određeno zakonodavstvo, zakonodavne odluke, te su nametnule svoje stajalište i pokazale neslaganje sa stajalištima drugih država članica. Nadam se da to nećemo u budućnosti tako često viđati. No, za tijekom našeg predsjedanja to je bila čitanjica. Što se tiče financijskih dosjega, nadam se da će austrijsko predsjedništvo napraviti veći napredak mi smo na tome radili puno, uložili puno napora, no mogu reći da su to složeni dosjeji. Imamo cijeli niz dosjea koji su povezani sa financijskim e, pitanjima, isto tako ka e, tržištima kapitala, kao što sam rekao, to su složena pitanja. Nadam se da ćemo E, znači imati za vrijeme saziva parlamenta e, postizanje sporazuma, ali vjerojatno bez e, uključenja u VFO. Hvala. Hvala vam. Gospođa Beres nije došla, nije mogla stići na vrijeme, a sada dajem riječ drugom govorniku SID-a, meni. Oprostite što e, sa mjesta predsjednika postavljam pitanja, ali radi se e, pitanja koje se tiče ne samo bugarskog predsjedanja, nego i e, austrijskog predsjedanja i drugih predsjedništava. Govorit ću o odboru taks 3. U okviru tog odbora parlament je konstatirao da sva pitanja koje se tiču zakonodavnog rada te borbe protiv porezne utaje i prijevara, da se tim pitanjima moramo pozabaviti. No, odbor Ekon nije taj koji E, radi na praćenju odbora taks 1, taks 2 i e, taks 3. Radi se o nadležnosti Europskog parlamenta. E, Europski parlament odlučuje o raspodjeli svojih nadležnosti. U okviru odbora taks 3 Radi se o tome da e, se treba pozvati vijeće kako bi e, govorilo o svojim zakonodavnim djelovanjima koje, su, koje je poduzeto u okviru znači e, zaključaka odbora taks 1, taks 2 i taks 3. A na kraju je rečeno da je odbor Ekon sugovornik vijeća. To nije prihvatljivo, ne znam koje su motivacije, koje su bugarsko predsjedništvo dovele do toga da e, e, e, ne želi više direktno surađivati sa odborom e, TAX 3, no u svakom slučaju bi želio da to pitanje postavite i e, austrijskom predsjedništvu. Bi, e, kako želite da veliku multinacionalnu kompaniju vjerimo da dođu pred naš odbor ako e, znači vijeće ne želi surađivati s nama i ne želi sudjelovati u razmjeni mišljenja. Hvala. Hvala. Razumijem u potpunosti da je to jako važno Europskom parlamentu. Moram reći da u vijeću posvećujemo puno vremena oporezivanju. Pretpostavljam da će austrijsko predsjedništvo također surađivati možda u većoj mjeri na tim pitanjima. No, u svakom slučaju imate pravo kad kažete da Europski parlament odlučuje kako će urediti svoj unutarnji rad, no vijeće također odlučuje kako će komunicirati sa drugim institucijama. Želio bih se ispričati ako e, vam se to nije svidjelo, no mi smo na ovom dosjeju i temi mnogo radili. Mi smatramo da je odbor ekon e, odbor u okviru kojeg se mora obaviti taj posao i voditi rasprave. Možda će austrijsko predsjedništvo imati malo više vremena, posebno sa ovom ljetnom e, stankom, kako bi sa Europskom komisijom e, obavili posao na ovom dosjeu. No, što se tiče suradnje između vijeća i bugarskog parlamenta. Znači što se tiče između suradnje parlamenta i vijeća, onda sam ja taj kao ministar koji može biti prokazan to. Da, ne radi se sad ovdje o prokazivanju, nego prije svega o suradnji. E, možda je došlo do određenog nesporuzama i ja sam želio jasno reći da mi nismo nadležan odbor, mi imamo druge nadležne odbore, e, imamo Libe koji je nadležan za e, pranje novca, imamo također i odbor Juri koji se bavi cijelim nizom koji se bavi cijelim nizom pitanja na području oporezivanja i ovim izvješćima zemlju po zemlju. Da, kako bismo sve te teme ujedinili u jedan odbor, onda smo eh, oformili odbor Tax 3. Možda to niste shvatili kad ste odbili eh, svoju suradnju, ali sljedeći eh, govornik bi trebao biti predstavnik EKR-a. E A sada dajem riječ Peteru Ježeku, izvolite. Hvala. Kao predsjednik e, TAX 3 odbora ja bi se vratio na ovu temu jer e, smatram da je ta tema jako važna. Mi smo puno vremena potrošili u komunikaciji sa ministrima i drugim kolegama vezano uz poziv e, odboru TAX 3 da odbor Ekon nije e, glavni sugovornik, mi smo to objasnili, sad ste to mogli također čuti od strane e, predsjedništva Ekona. A e, vi ne smijete dovoditi u pitanje naše odluke. Mi smo znači poseban odbor koji je ustanovljen zbog posebne svrhe. Radi se isto tako o velikim e, gubicima prihoda zbog poreznih e, e, utaja, zbog, radi se od 3 bilijuna eura, a 75% europskih građana želi da Europska unija više učini na području utaje i poreza i poreznih prijevara. A e, vi ste bili predsjedništvo koje izbjegavalo suradnju na ovom pitanju. E, nakon svih objašnjenja, e, ta odluka da se ne odgovori na poziv, da li je to bila vaša odluka, možda ovo što ste čuli, će vam e, objasniti malo bolje e, stvari. Možda bi bilo dobro da sa sadašnjim predsjedništvom surađujete kako bi onda u budućnosti suradnja bila puno bolja. Da, mislim da smo toj temi e, posvetili previše vremena i malo smo to dramatizirali. No, vi ste jako važni i ne treba vam potvrda, dodatna potvrda koliko ste važni. Odluka je bila moja. Radi se e, o istražnom odboru. Mi smo uvijek e, spremni surađivati na bilo kojem dosjeu sa Europskim parlamentu. A vrat Vratimo se na ovo vaše pitanje, čija je to bila odluka, moram vam reći da je to bila moja odluka. Dvije minute, izvolite. Što se tiče vašeg stajališta, ko je e, vaš savjet austrijskom predsjedništvu vezano uz ovo pitanje. To je vaš problem. Ja samo gledam u budućnost. Da, odbor taks 3 E, je znači bio predmet, a sada gospodin Urtasun za zelene. Da. Ovo pitanje je izuzetno važno i bilo bi dobro da u budućnosti austrijsko predsjedništvo promijeni ono što se događalo e, vezano e, u ovom semestru. Tijekom ovog vašeg e, semestra predsjedanja vi ste zbilja bili jako uspješni e, što se tiče zatvaranja određenih dosjeja na području oporezivanja. E, no, ipak stvari ne napreduju kako stvari napreduju. Posebno bismo vam postavili pitanje vezano uz ovo izvješće po zemljama. Kako gledate na toj dosje, koji su koje su to zemlje koje u ovom trenutku su blokirajuća manjina i želio bih pitati vidite li mogućnost da se u sljedećem predsjedništvu ovo, ovaj dosje odblokira. Hvala. Nisam optimističan vezano uz postizanje e, napretka na ovom području. Imamo neke zemlje koje imaju rezerve što se tiče ovog dosjea. Vi vjerojatno znate o kome se radi. U ovom trenutku e, se provodi procjena učinka i radi se o takozvanom zamrznutom tekstu i o kompromisnom e, tekstu. No, što se tiče rasprave u vijeću, mislimo da ona nije dovoljno otvorena i mislimo da e, određene države članice jednostavno ne žele odustati e, od nekih prednosti kojima imaju E, koje im daju njihovi porezni sustavi. Radi se znači o tim svojevrsnim privilegijama za te zemlje i ne znam da li ćemo moći napredovati na ovom dosjeu u kratkom roku. Imao sam e, rasprave sa ministrom Loherom vezano uz ovo pitanje, no nisam siguran da bez obzira na njegove velike napore ćemo moći postići e, napredak na ovom fajlu. S obzirom da je ministar tu, evo možemo još par minuta ostati. Moje drugo pitanje tiče se rasprave o eurozoni. Imate ambicije pridružiti se eurozoni, tako da bih htio čuti vaše mišljenje o nakon ove izjave bit će donesena odluka kroz dva mjeseca i htio bih čuti što znate o sadržaju francuskog, njemačkog dogovora o stabilizaciji proračuna s obzirom da ste kandidat za eurozonu, za članstvo u eurozoni. Vaš glas eh, je važan po tom pitanju. Pa sigurno da vjerujem da jača eurozona znači i jaču, imati jaču Europu. Što se Bugarske tiče, znate da smo pod obvezom pridružiti se europodručju. Tome je tako temeljem eh, europskih ugovora. Kako stvari sad stoje, imamo valutni odbor u Bugarskoj. Što se tiče francusko-njemačkog prijedloga, moram reći da on zasigurno nije savršen, no ipak pruža neke odgovore. i drago mi je što su najveće zemlje podzele inicijativu kako bi se došlo do odgovora na pitanje koje se već traži čitav niz godina. To su pitanja koja se tiču budućnosti monetarne unije. Jedino što nisam baš uvjeren da proračunski aspekt ima neku ulogu u tome svemu, ali to će biti dijelom budućih rasprava, no u svakom slučaju to nije najvažniji aspekt francusko-njemačkog prijedloga. Sve o svemu mogu zasigurno podržati prijedloge ovih dviju čelnih država članica. Hvala. Vjegas u ime GUE. Imate riječ. Dobar dan, hvala. Imam dva pitanja. Prvo, ja konkretno tiče se javnog duga, odnosno javnih dugova koji za brojne države članice predstavljaju pravu bombu s odgodom. To je slučaj Portugala. Prava tempirana bomba. No, Portugal nije jedina zemlja koja je suočena s takvim problemima. No, evo par pitanja. Dakle, što mislite što je napravljeno i da li je dovoljno toga napravljeno po tom pitanju? Jer to je od ključnog značaja za stabilnost eurozone i za konkretnu situaciju koju se nalaze razne zemlje. Dakle, to je bilo prvo pitanje. A drugo pitanje tiče se poreznog aspekta i i dosije CCCTB, dakle pitanje trošarina. To pitanje vjerojatno može riješiti brojna pitanja utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, recite mi što mislite, kakav je konkretno napredak ostvaren na tom polju i da li možemo da se možemo nadati rješavanju tog dosija prije kraja ovog eh, mandata? Публичният дълг действително е проблем, особено в южната част на Съюза. Да, pitanje javnog duga стварно jest велики проблем, особито на južnom dijelu Unije. Evo što se Bugarske tiče, mi smo dobar primjer. Imamo otprilike 24% duga u odnosu na BDP i do 2021. namjeramo ga smanjiti na 20% BDP-a. Nadamo se da će ova generacija biti poštena prema budućim i trošiti samo onoliko koliko zarađuje. Naime, doista države se mogu naći u situaciju u kojoj nisu u mogućnosti otplatiti svoj javni dug i postati ovisni o solidarnosti. Postoje problemi, naravno. No, ti rizici mogu biti opisani i malo crnjim bojama nego što ja to sada radim, ali samo pitanje, sama činjenica što postavljate to pitanje jasno ukazuje da je ta tema svima na umu. Pravila su jasna, možda bismo trebali biti malo manje licemjerni e, u slučaju kada netko krši pravila i ne biti onoliko fleksibilni kao što to često jesmo. Što se tiče osnovice poreza na dobit. Evo, u petom mjesecu pokrenuli smo procjenu učinka za ovu poreznu, zajedničku poreznu osnovicu na dobit. Imamo zajedničku metodologiju, jedinstvene hipoteze i tako dalje. I to je nešto što je u tijeku u svim državama članicama. Mm. Napravili smo od osnovu za tekst koji se može koristiti u svim državama, to nije jednostavno pitanje za Bugarsku, naravno, jer naš porezni sustav dosta je pojednostavljen, imamo nisku poreznu osnovicu na dobit. Pretpostavljam da političari nekim državama članicama traže kako stvariti sličan učinak to treba riješiti na jedinstven europski način, no ipak to je u ovom, za ovaj saziv su više složeno pitanje, jer ima čitav niz država koje koriste komparativne prednosti svojih sustava, poreznih sustava i nastoja će ih zadržati, očuvati. U suprotnom bi se moralo ići na nižu poreznu stopu, ali ja pozdravljam ovu inicijativu, ali se bojim da nećemo uspjeti riješiti ovo pitanje u ovom mandatu, ovom sazivu, jer to može isto tako utjecati na veća, jača europska gospodarstva, koja bi trebala malo rasteretiti svoje porezne sustave.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 Što se tiče pitanja pristupa euro području vaše zemlje, povjerenik Moskovici nedavno je rekao da je Bugarska bez ikakve sumnje sljedeći član eurozone. I vaša zemlja naime u potpunosti ispunjava kriterije konvergentnosti, kako trenutno stvari stoje i kako ste i sami rekli, vi ste spremni ući u RM još ove godine. No, kao što znate, Europska središnja banka tvrdi da sekvenciranje treba započeti još ove godine i tu postoje neka okljevanja i očito da do njih dolazi zbog eh, problema kojima su bile neke bugarske banke ovih godina, zadnjih godina. Kada se ocjenjuje nečiju kandidaturu, poučeni iskustvom znamo da treba sagledati širu sliku gospodarstva kako bi se izbjegle buduće krize. Dakle, pitanje koje ja postavljam jest u kojim dijelovim, u, na, u kojoj ste fazi pristupanja eurozoni po vašem mišljenju i kako procjenjujete ovo pitanje sekvenciranja? Hvala. Почна od там, че действително 2014 godine imahme kriza s ena od големите. Pa, trebalo bi najprije reći da smo 2014. imali tu krizu, da, vi spomenuli jednu banku, ima više komercijalnih banaka koje su bile u pitanju, no ne znam otkud eh, ti argumenti koji iznosite, jer stres test nije pokazao, ni, nije ukazivao ni na šta zabrinjavajuće 2016. godine. Tad smo imali evaluaciju i procjenu od strane Svjetske banke, od strane Međunarodnog monetarnog fonda, sve to javno je objavljeno i ne pokazuju se nikakvi suštinski problemi. Što se tiče izjave poverenika, oni ukazuju na neke stvari koje ne dovodi u pitanje, a to je činjenica da će Bugarska prije ili poslije ući u područje. Sad naravno, kao zakonodavci uvijek ste suočeni s nekim problemima koje treba rješavati, jer samo funkcioniranje bankovne unije nije ni na koji način povezano uz sporazum koji uređuje redoslijed, postupak pristupanja europodručju. Dakle, nema nikakva vremenska spona između e, pridruženja bankovnoj i monetarnoj uniji i europodručju. Ne postoji nikakva obveza da se prvo uđe u bankovnu uniju prije nego što se uđe u eurozonu. Naravno, jasno je da je nemoguće biti članom eurozone, a da se ne bude članom bankovne unije, no ne postoji nikakva jasna e, stroga pravila glede unificiranog nadzornog mehanizma koji bi sugerirao da je prvi korak e, bugarskog e, koji je redoslijed dakle pridruženja mi smo jasno izrazili svoje stavove i očekujemo od partnera u ovom području da e, stanu na stranu Bugarske i kažu jasno da Bugarska treba ući istovremeno i u bankovnu uniju i RM. Naravno, treba provesti odgovarajuće pripreme za pridruženje bankovnoj uniji i o tome će ovisiti brzina postupka, možda će za to trebati 6 do 12 mjeseci svakom slučaju mi smo spremni ići tim putem uz jasno razumijevanje činjenice da je članstvo u području naš prioritet. Iako zadnji preduvjet za članstvo bankovnoj uniji bude ispunjen, onda neće biti neopravdano e, E, uključiti se i neće ovaj put biti nepravednog ponašanja prema Bugarskoj kao što je to bio slučaj e, sa pridruženjem šengenskom području jer to može podrivati povjerenje građana u način funkcioniranja Europske unije. Hvala vam na odgovorima. Sljedeći na popisu je SIT. Gospođa Beres je još uvijek, nažalost, blokiran u prometu, tako da ću ja uskočiti u njeno ime i možda evo, mogu postaviti pitanje o CRR-u, CRD-u i BRD-u. Znamo da je ostvaren dobar napredak eh, na vijeću pod vašim predsjedništvom. Ja sam Evo izvjestelj za CRR CRD, e, Gunnar Hukmark za BRD. Dakle, do sad je ostavljen pozitivan napredak i vrijeme je za pregovore i tijekom pregovora vidjeli smo da će jedno od ključnih problema biti razlika između zemlje domaćina i gosta i pristup vijeća tom pitanju ne dopušta prekogranični kapital e, da prolazi Zatim, tu su i zadrške domaćina koje su potpuno razumljive i koje treba uzeti u obzir. Dakle, tu su različite stavovi između parlamenta i vijeća trenutno. Dakle, što mislite da li će biti moguće doći do kompromisa? Evo, prvo što nadam se da sam e, ispravno iznio tvoje mišljenje i tvoje pitanje. Въпросът, e, който поставяте, много, много чувствителен. Ние много трудно постигнахме компромисно решение в това Eh, po tazi tema i zato... Pitanje o kapitalnim zahtjevima je jako složena tema. Teško mi je objasniti što treba promijeniti ili što se može promijeniti u posredovanjem, eh, uz posredovanje Europskog parlamenta. Ja se doista nadam da će austrijsko predsjedništvo uspjeti ostvariti napredak na ovom dosijelu. Međutim, moram ponovno jasno reći da je bilo jako teško doći do kompromisa i pretpostavljam da budući razgovori između vijeća i parlamenta neće biti jednostavni. Tako da vas mogu samo pozvati da budete fleksibilni, jer suprotno ne mislim da će e, se moći zaključiti jako brzo razgovori o ovom dosijevu. Naš cilj je zaključiti ovaj dosije u drugom semestru čini mi se da ponekad imamo nesporazum. Dakle, ovo je sustav suodlučivanja. Mi smo partneri, jednakopravni. Tako da ako imate neki problema na vijeću, znate, imamo i mi svojih problema u parlamentu. No dobro, sada prelazimo na javljanje pojedinih e, zastupnika. Daću riječ e, Pervanš Beres, no htio bih znati mali drugih kolega koji se žele javiti. Evo, kolega Kirkos, izvolite, imate riječ. E, Najviše hvala na vašem radu i Mislim da smo nepravedno kritizirali bugarsku vladu glede svega onoga što se dešava s poreznim sustavom u EU jer vjerujem da su oni Aha, da imamo druge neke igrače iskusnije, moćnije koji e, onemogućavaju da se ostvari napredak onako kako bismo mi to htjeli. No evo imam jedno pitanje. Naime, htio bih da mi kažete kako E, su bugarske vlasti, evo ja kao Grk volio bih znati kako ste vi u Bugarskoj uspjeli ostvariti fiskalnu stabilnost jer imate javni dug koji se iznosi od 20 25% BDP-a što je fantastičan rezultat. Bugarska također ima jako nisku poreznu stopu koja je iznimno konkurentna, dakle oko 10%, a mi u Grčkoj imamo 29%, što se tiče dakle osnovice poreza na dobit poduzeća, malih poduzeća. I koliko znam, Bugarska također nema problema s deficitom. Dakle, pitanje je kako to izvodite? Ovo pitanje ima puno smisla doista s obzirom da imamo 1400 km morske granice obale. Mi na jugu smo manje disciplinirani najčešće, no u raspravi o eurozoni koje vodimo s partnerima, kaže nam se vi ste susjed, susjedi Grčke, kao da je to samo po sebi nešto loše. Dakle, mi smo susjedi, bliski smo jedni drugima, međutim, nismo nikad pali u iskušenje da trošimo više nego što zarađujemo. A kod vas je to iskušenje, barem od strane nekih političara, i više dugo trajalo. Tako da sada uvjeti u kojim, s kojima je suočeno grško društvo su jako teški i sada morate plaćati cijenu loše ekonomske politike koja je iznimno visoka za vaše gospodarstvo i vaš stanovništvo. To je izazov fleksibilnosti vaših vlasti, barem kada je riječ o fiskalnoj politici. No, situacija u kojoj smo je izazovna, zahtjevna, ne samo za, za mene i moju generaciju, već i za sve. Dakle, stvari, ako odgodimo neke probleme, onda će se oni vratiti kroz deset godina, deset godina i opet ćemo se morati suočavati s njima. No, prestanimo na čas kritizirati Grčku. Imamo Europu i pravila koja smo sami odredili, tako da bismo se trebali držati tih pravila i trebalo bi to sve pretvoriti u vrijednosti i nepoštivanje tih pravila neće nas nikamo odvesti. smo tijekom krize da oni koji su bili slabije pripremljeni da su trpili najteže konsekvence. No, usprkos viskoj zaduženosti vašeg gospodarstva, vi i dalje e, imate uspješno gospodarstvo, imate 13.000 km obale, plaža, to vam se ne može oduzeti. Grčka je na dobrom mjestu i može biti uspješnija u budućnosti, tako da ne vidim e, nikakve prevelike probleme. Hvala. Evo samo gledam koliko je sati. S obzirom na vrijeme, možda bismo trebali prestati sa slobodnim javljanjem za riječ. Gospodine Goranov, zahvaljujem vam na vašem sudjelovanju. Poneka pitanja su bila dosta zahtjevna. Hvala vam što ste odgovorili na sva pitanja. Jako dobro kada dobijemo odgovore na pitanja. Puno bolje nego kada se ljudi niti ne odazovu na poziv u svakom slučaju još jednom hvala vam, hvala vam na vašem radu, hvala na bugarskom predsjedništvu i veselimo se daljnjoj suradnji s vama. Hvala. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolege. Rado bih sada prešao na sljedeću točku dnevnog reda, to je 15. točka dnevnog reda. Gdje ćemo se baviti općim proračunom Europske unije za e, sljedeću e, razdoblje. Naš izvjestitelj je Ludek Niedermayer. On će napraviti mišljenje koje će se predati nadležnom odboru, odboru za proračun. Daj prije dajem riječ našem izvjestitelju Ludeku Niedermayeru. Hvala lijepa neće mi trebati punih e, sedam minuta. Imali smo već prvu razmjenu gledišta na tu temu, a e, sastao sam se i s izvjestenjima u Sjeni. I e, hvala im na suradnji i rekli smo da ćemo E, uklopiti sve njihove stavove u mišljenje koje izrađujemo. E, sada napredujemo s obzirom na rezultate na koreperu. Izložit ću vam međutim još jedno opće stajalište. Naime, stav korepara je da postoje neki prioriteti EU kao što su sigurnost i obrana. E, zato ja neću nužno tražiti više e, novca za naš odbor, jer znamo da je novac ograničen, ali trebamo tražiti dakle, e, da se proračun Europske unije vrlo učinkovito koristi. Jer znamo da ne, nije nužno ako imate više novca da ćete ga bolje i trošiti. ono što smatramo je vrlo važno da nadzorna tijela imaju dovoljno sredstava E, mi smo sa tim tijelima zapravo o, na, o tome razgovarali. Došlo je do povećanja sredstava za njih. Pokušali smo dugo shvatiti što se krije iza tih sredstava i oni su zapravo dobili e, samo jednokratno plaćanje primjerice za selitbu Europskog bankovnog tijela. Ali, dakle, e, povećanje je zapravo vezane za preispitivanja rada Europskog nadzornog tijela koje se sprema. E, dakle, svo povećanje proračuna na tom planu jest opravdano. Nakon što smo pregledali kakva je situacija na vijeću i vezano za reviziju Europske e, nadzornog tijela, zapravo e, mislimo da do njega neće doći sljedeće godine očekujemo dakle sve implikacije za proračun u tom smislu. Za EBU i EOPU na vijeću se odlučilo smanjiti e, proračun, a otprilike 50% manje za ESMU. Ne znamo e, što to opravdava jer isto tako će se dio te revizije već početi raditi dok drugi dio neće krenuti sljedeće godine. Mi zato smatramo da je bilo bolje da se 50% e, novca predviđenog za e, reviziju nadzornih tijela napravi e, sada, dakle za sva tijela jednako, osim ako nam vijeće ne da drugačiju naznaku organizacije revizije. čudi me da države članice vrlo vjerojatno nisu zainteresirani e, za ova pitanja e, jer e, se zapravo su dopustili kresanje sredstava, ali upravo smo saznali da s obzirom na rezultate i prijedloge do kojih je nedavno došlo, da su se države članice čondile da se opet taj e, novac vrati za e, strukturne reforme kao što je izvrno prelagala komisija. Meni je to osobno jako drago i za nekoliko minuta ćemo upravo odlučivati o tim strukturnim reformama. Inače, nema nikakvih drugih bitnih pitanja. Ono što me začudilo da u proračunu od 3 milijuna e, vijeće predlaže smanjenje od 23 tisuće eura. E, to me stvarno čudi i ne znam trebamo li to podržati. Istovremeno vidjeli smo da u e, se istovremeno svugdje pokušava nešto smanjiti e, sredstva za e, pojedine glavne uprave. Ako je to tako, onda se ne namjeravam tom protiviti. Ali znaćemo više o tome u sljedećih e, par sati i na osnovi toga ćemo dakle, nastaviti raditi s izvjestiteljima u sjeni i uklopit ćemo primjedbe naših kolega. Vremenski su nam rokovi e, neskloni jer moramo raditi zapravo putem e-maila preko ljeta kako bismo u rujnu mogli e, donijeti konačno mišljenje, pa molim da nam i vi šaljete e, poruke mailom ako treba, ali do sada sam jako dobro surađivao s izvjestiteljima u sjeni i možemo amandmanima glasati jedan po jedan amandman krajem e, kolovoza. Hvala Ludeku. E, Fernandez zamjenjuje Simonu Bonafeu i ideja. Hvala. Ona e, nije mogla doći danas na sastanak, pa me zamolila da je zamijenim. Ja ću pročitati ono što je ona napisala. Predsjedniče, kolege, zahvaljujem izvjestitelju na predstavljanju prijedloga mišljenja. Tekst je odmjeren i bit će mi drago sudjelovati u tom radu kako bi se izrazilo mišljenje našeg odbora. Govorimo o financiranju prioriteta Europske unije koje će trebati biti na korist građanima. U prvom stavku izvjestitelj je ubacio izravnu vezu s proračunom za sigurnost i obranu. Neki Evropljani smatraju da to jest prioritet. i Ja ne bih to stavila kao prvi prioritet. Mi kao socijalisti i demokrati insistirat ćemo više na rastu i razvoju i radnim mjestima. E, želimo definirati rast u okviru o, ekoloških aspekata i socijalnih aspekata. Rad na zakonodavnim dosjejima na kojima radi Europska komisija od nas zahtjeva da naglasimo sve što je vezano za održivu ekologiju. I e, to će biti jedno od ključnih prioriteta i e, moramo to odmjeriti i u okviru europskog semestra i e, pojedinih njegovih dijelova o kojima e, govori komisija. Što se tiče koordiniranja i nadzora makroekonomskih politika, predlažem da se naglasi važnost e, istih za e, socioekonomsku konvergenciju koja predstavlja zdrav temelj ekonomske i monetarne unije. Naš klub želi da ekonomska i monetarna unija bude jača i učinkovitija i da se odrazi pozitivno na živote građana. E, što se tiče nadzornih tijela, e, njihova je uloga pozitivna, naročito vezana za zaštitu potrošača i za funkcioniranje tržišta i zato proračunska linija za ekon je ona gdje se moramo zalagati za stvarni europski pristup upravljanju ekonomijom. Istovremeno vjerujem da su sve europske ustanove pozvane da daju svoj obol europskom projektu, ali treba voditi računa o troškovima. Racionalizacija i novi model financiranja moraju e, imati svoje popratne učinke, uključujući i novi porez. E, ne znam hoće li se kolege baviti tim aspektom za vrijeme opće revizije i pitam se ne bismo li trebali ovo mišljenje uzgraditi i kalibrirane porezne aspekte za relevantne dionike na tržištu iz eh, prijedloga izvješća eh, vidimo kako se eh, sredstva vežu za nadzorna tijela. A s obzirom da je proračun se za ta tijela povećao, proračunske linije će se zapravo e, temeljiti i na novoj porezu koje se čini da će biti dobro rješenje za ovu situaciju. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegi. I hvala na svim e, komentarima. E, htio sam čestitati Simoni Bonafé danas joj je rođendan. Sada bi trebala govoriti i Kay Swinburne u ime ecr ali čini mi se da nitko iz ECR-a nije u ovoj prostoriji. E, međutim, gospodin Torvald je trebao govoriti za ALDE, gospođa Naftagal neće govoriti u njegovo ime. A što se tiče zelenih, na popisu je Sven Giegold. E, nema nikoga iz zelenih, a Sljedeći klub je GUE koji su ovdje, ali se neće javiti za riječ. Prema tome sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Želi li netko uzeti riječ? Možda netko tko nije bio ranije prijavljen e, da se javi za riječ. Ne. E, dakle, onda ću ponovno dati riječ izvjestitelju Ludeku Niedermayeru. Evo, uvjeren sam da će drugi izvjestitelj u Sijeni nas kontaktirati i e, znamo da je naše mišljenje jako ograničeno, vrlo strogo je naime definiran broj riječi koje možemo imati u tom mišljenju i pretpostavljam da će nas mnogi dakle kontaktirati kako bi uložili amandmane jer naravno nismo se mogli na sve usvrnuti. E, hvala na svim budućim amandmanima jer oni mogu proširiti e, samo mišljenje. Nažalost, eto, ograničeni smo slobnim e, mjestima. Hvala svima koji će surađivati nadamo se dobrom e, rezultatu. A sada što se tiče rokova, e, rok za ulaganje amandmana e, je 18. srpnja u podne. Raspravljat ćemo o amandmanima 29. kolovoza na odboru Ekon, a istoga dana, dakle 29. kolovoza ili možda 30. kolovoza, glasat ćemo na odboru Ekon o ovom prijedlogu mišljenja. Hvala lijepa, sada e, mala stanka do 10.30 e, e, kada će nam se pridružiti Olaf Schulz, njemački ministar financija.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 Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? It's a real pleasure for me. Izuzetno mi je zadovoljstvo pozdraviti Njemačkog saveznog ministra financija i potpredsjednika vlade Njemačke, gospodina Olafa Šolca. Hvala što ste prihvatili naš poziv za razmjenu mišljenja sa članovima odbora Ekon o cijelom nizu pitanja, uključujući i paket o ekonomskoj monetarnoj uniji. To te također u drugim ključnim dosjejima na kojima radimo u ovom odlučujućem e, trenutku kraja našeg saziva. To je mogućnost da napravimo potrebne korake naprijed kako bismo os e, produbili e, e, ekonomsku i monetarnu urniju, učinili ju održivijom, otpornijom, te također da postigne i povećanje radnih mjesta i socijalnu koheziju. Da, pozdravljamo Mezenberg deklaraciju koji, koja je objavljena 19. lipnja gdje imamo znači mogućnosti napretka na ovom dosjeu. Imamo također upućivanje na to da e, ekonomska i monetarna unija mora imati mogućnost e, apsorbirati asimetrične šokove. To je potrebno Parlament je predstavio svoj doprinos, kao što znate, u okviru izvješća, a također i na drugim područjima kojima želimo osigurati istovremeno smanjenje ozbiljnih rizika, no također i dijeljenje rizika. To treba biti e, solidni temelj kako bismo povećali povjerenje između država članica. U svakom slučaju veselimo se zanimljivoj razmjeni mišljenja s vama, gospodine ministre, imate riječ. Hvala na, ovoj, na ovom pozivu. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da kažem nekoliko riječi vezano uz ove E, dosje, kako napraviti, koje su e, sljedeće etape ekonomske motorane unije, kako poboljšati situaciju kao što je to e, bilo prethodnih mjeseci. U istinu, rekli ste da idemo u dobrom pravcu, Elan je ovdje. isto tako imali smo cijeli niz odluka koje nisu bile najlakše. Prva važna stvar za nas je takozvani e, bankarski paket. Tu smo napravili veliki napredak. Članovi Vijeća Ekofina su postigli sporazum, počeli smo sa trijalozima i to je izuzetno važno. Važno je da pronađemo pravu ravnotežu u tom tekstu, da Govorimo o pitanjima koji će garantirati više stabilnosti bankarskom sustavu, no isto tako e, dati više solidarnosti između e, sudionika. U ovom bankarskom paketu, pa-, paketu koji se tiče banaka, postoji širok e, dogovor između država članica. No, imajući na to umu, moramo znati da to e, znači da moramo postići i napredak na tom području. Bilo bi e, pogrešno misliti da e, će se taj paket nakon što je usvojen sam realizirati i provesti. Moramo imati cijeli niz koraka koji se trebaju poduzeti kako bi se to i realizirali. Realiziralo to je temelj, a moramo znači te etape i prijeći kako bi taj temelj postao realnost. Ako ne povećamo e, globalnu konkurentnost našeg bankapsnog sustava, onda idemo e, ravno u slijepu ulicu. Mislim posebno na e, konkretne odredbe koje se tiču depozita u slučaju kriznih situacija. Ako ne podignemo razinu ambicioznosti, onda će to biti e, teško ostvariti. I onda će te reforme jednostavno biti odgođene zauvijek. Imamo, znači, taj bankarski paket koji treba biti mm, e, podržan od strane parlamenta i bi, e, to je e, osnova i temelj, a nakon toga moramo postići napredak u cijeloj Europskoj uniji. Da, kao što ste rekli, u tom bankarskom paketu moramo napredovati, posebno što se tiče e, znači, europskog mehanizma, stabilizacijskog mehanizma ESM-a tu se postavlja cijeli niz pitanja. Ja ću reći neke koje mi se činu, čine važne. Ako želimo ostvariti e, funkcionirajući europski stabilizacijski sustav, moramo postići nekoliko koraka. Ne smijemo to sad uvesti nekakve male mjere postepene, nego ako želimo promijeniti ESM, moramo e, postići jednu veliku e, mjeru i to jednom za svugdje. Sjesti, dogovoriti se i provesti to. Sa e, francuskim kolegama mi smo uložili e, prijedlog u vijeću koji ide u tom smislu. To je prva točka. Mogli bismo e, zamisliti da Europski stabilizacijski mehanizam ima određene zadaće MMF-a u okviru Europske unije. Imamo Također i ovaj e, znači e, taj aspekt e, stabilnosti i zemljama u poteškoćama u tom smislu imamo pristu, primjer Grčke koje smo znači i u okviru Europskog monetarnog fonda i MMF-a pomogli u trenucima kad je to bilo potrebno. No, to nije bio mali regionalni program, nego zbilja veliki globalni program i mi smo to e, proveli sa našim financijskim institucijama. Ja sam uvjeren da moramo ići još i dalje i da ESM mora biti u mogućnosti to omogućiti. Moramo također i nastaviti sa razvojem struktur, strukture banaka, isto tako e, imamo u tom smislu ovdje i zajednički zaštitni mehanizam o tome govorimo stalno je potrebna nam je taj znači sigurnosni mehanizam mehanizam zaštite Postavljamo se pitanje koje su poveznice s sa ESM-om. Ako želimo da ESM postane svojevrsni MMF, ako želimo isto tako zajednički zaštitni mehanizam, onda moramo provesti cijeli niz potrebnih reformi. Što se nas tiče, mi smatramo da direktna rekapitalizacija, dokapitalizacija banaka se mora moći napraviti i čak i ako ta mjera nije popularna, moramo na nju misliti. Zajedno sa ovim sustavom backstopa zajedničkog zaštitnog e, mehanizama možemo e, razmišljati o toj mogućnosti dokapitalizacije banaka. No, što sa ovim pitanjima suvereniteta? Mislim da moramo u tom smislu smisliti novi režim. Moramo reći da je u tom smislu restrukturacija, restrukturiranje Eh, javnog duga moguće. Imamo znači taj single limp koji će nam omogućiti da smanjimo eh, zaduženje je države članice. A sve države europodručja moraju zajedno čurađivati na tome. To će eh, pomoći povećanju stabilnosti sustava. A zatim imamo i prijedloge komisije. Što sa NPL-om. Sa nenaplativim dugovima. Koji su nam ciljevi u tom smislu? Moramo ih jasno definirati. Kako? Mi e, predlažemo 5% bruto u okviru nenaplativih dugova. A smatramo da neke zemlje koje su e, imale previše nenaplativih dugova moraju e, sklopiti vjerodostojne e, sporazume koji će omogućiti upravljanje u bankama koje se osnivaju na nenaplativim dugovima. Ako to uspijemo, onda ćemo omogućiti isto tako ispostavljanje tog zajedničkog zaštitnog mehanizma backstopa. Čini mi se da je rok od 2024. E, razuman rok. U tom smislu trebamo također uvjeriti sve da moraju surađivati to je e, važno za vjerodostojnost bankarskog sustava. Bilo bi pogrešno da su neki dio tog sustava, drugi ne. Evo, došao je pravi trenutak da svi budemo uključeni. Evo, to smo mi predložili u našem e, predlogu koji smo osmislili zajedno sa francuskim. A sad imamo isto tako te garancije depozita, jamstava. Europski sustav e, jamstava za depozite treba biti predmet osmišljenog programa. Svi znamo da moramo riješiti cijeli niz složenih pitanja na području garancije za depozite. No, mislim da idemo u dobrom pravcu. Nakon toga govorimo o e, proračunskim kapacitetima euro područja. Imali smo cijeli niz e, prijedloga na tom području. Koja mi, ti prijedlozi mi se čine jako interesantni, a mi smo također sa našim francuskim e, kolegama pokrenuli inicijative na tom području. Trebamo vidjeti koji su to potrebni i korisni instrumenti. I za nas mi smatramo da moramo ostati u okviru Europske unije, ne sad stvarati sustave izvan Europske unije ne sad stvarati proračunske kapacitete koje ne bi bile uključene znači u sustav Europske unije. Moramo također i definirati rok 2020. i zatim zajedno surađivati. Imamo cijeli niz komisije u tom smislu mi smo predložili, imamo cijeli niz prijedloga na stolu, moramo o tome razgovarati, a trebamo također i osigurati sustav ponovnog osiguranja, e, reosiguranja za e, trenutke poteškoća. Mi predlažemo dosta velike promjene Takav sustav postoji, u e, SAD-u, na primjer sustav reosiguranja za e, osiguranje od nezaposlenosti i u tom smislu e, se moraju stvarati u SAD-u fondovi koji omogućuju onda to reosiguranje E, to može onda e, eventualno riješiti nekakve makroekonomske šokove. U tom smislu se pomažu i nezaposleni, no isto tako i tijela koja plaćaju. To je nešto što bismo trebali uzeti u obzir. Mislim da kad govorimo o proračunskim europskim kapacitetima možemo napraviti cijeli niz e, na, pomaka i ostvariti napretke na tom području. u trenutku kad se e, države dogovore, onda moramo reformirati ESM, Europski stabilijski mehanizam i to u svjetlu svega onoga što sam već rekao. Kako garantirati stabilnost e, europodručja, to je važno pitanje. U tom smislu e, proračunska stabilnost i proračunski kapacitet je izuzetno važan ako budemo e, mogli ostvariti dijalog na tom području, onda će to biti dobra stvar. Kao što sam rekao, postigli smo novu e, dinamiku, u tom smislu moramo ubrzati reforme, trebamo zbilja iskoristiti ovaj trenutak kako bismo napredovali i to brzo. Ne mogu e, ne inzistirati na tome, mogu, moramo reći da smo sad u, što se tiče ekonomskog trenutka i gospodarskog trenutka u pozitivnoj situaciji u Europi, ne smijemo sad taj momentum zaustaviti, nego moramo nastaviti dalje. Dobar je trenutak da ustanovimo e, dobar sustav e, u trenutku kad ponovno budemo iz, e, izloženi olujama, krov mora biti čvrst kako bismo i uspjeli odoljeti tim olujama. Hvala. Uh, Hvala ministre na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji njemačkog stava bilo jako zanimljivo saslušati vas. Naravno, mi kao predstavnici parlamentarnih odbora imamo vlastite glasače i moram uvijek podsjetiti predstavnike vijeća da su ove institucije jednakopravne i obje strane moraju napraviti dati nešto s svoje strane kako bi se ostvario kompromis, dakle pregovori ne idu tako po načelu uzmi ili ostavi, to ne ide. Dakle, svi mi trebamo vidjeti kako doći do kompromisa tako zakonodavstvo funkcionira u EU. Naravno, usvrnuli ste se i na neke jako važne stvari koje su jako interesantne. Kolege će se vjerojatno nadovezati na e, puno toga što ste rekli. Dakle, bez daljnjeg čekanja prvi govornik dobija riječi i radi se o Burhartu Balcu. Hvala vam predsjedniče, ministre, jako nam je drago što ste se odazvali na poziv odbora Ekon i raduje me što imamo njemačkog ministra jer ovo je zadnji sastanak odbora prije ljetne stanke, tako da mi je tim još draže. Evo, gospodin Langen, očito ima nešto za reći. Dakle, dobro ste obradili ovo pitanje i moram reći da se potpuno slažem s vama kada kažete da smo ušli u taj određeni ritam, određenu dinamiku koju treba iskoristiti. No istovremeno znam da postojeći prijedlozi pokrivaju dosta široko širok spektar tema. Tu je tema backstopa, razvoja, MS. Dakle, htio bih čuti od vas što mislite da je moguće ostvariti u narednom razdoblju, dakle 2019. imat ćemo europske izbore, novu komisiju. I brojne druge stvari, tako da će to biti godina u kojoj će biti teško ostvariti napredak po brojnim pitanjima. Tako da moje pitanje je što mislite da se može u relativno kratkom roku ostvariti? Ovdje mislim na razne aspekte ekonomske i monetarne unije. Kolegice Permoš Beres i ja radili smo nedavno na izvješću koji se tiče Europskog nadzornog tijela ESA Dakle, htio bih čuti od vas e, kao njemački ministar financija da mislite da postoji u vijeću volja da se surađuje u ovom razdoblju koje je pred nama, da se surađuje s parlamentom i dođe do dogovora, jer nažalost do sad izgledalo da postoji određena nevoljkost ili okljevanja po tom pitanju. Dakle, ja bih htio čuti vaš stav, vas, njemačkog ministra financija. Najviše hvala na pitanju. Ono što sam htio reći bilo je dosta široko. Mislim da je moguće i barem bi naš cilj trebao biti da ostvarimo sporazum što se tiče paketa bankovnih mjera i esm i svih povezanih pitanja. Što se tiče drugih dviju tema, mislim da bismo trebali moći ostvariti napredak, ali situacija je malo zahtjevnija. Tu moramo doći do konsenzusa i vidjeti što različite države članice očekuju jer imaju jako različite ciljeve. Vi ste govorili o fiskalnim kapacitetima, na primjer, o okviru Za to trebamo vidjeti kako se to u Europskoj uniji sve, kako je sve međusobno povezano, to je od velikog značaja. i trebamo se uvjeriti da instrumenti s kojima raspolažemo da su adekvatni ako se nešto predlaže dakle za kratkoročne kredite u okviru ESM-a Europskog stabilizacijskog mehanizma treba vidjeti kako to može funkcionirati ali također moramo stvoriti i situaciju u kojoj se neće otkloniti odgovornost za ono što se događa u matičnoj državi. Dakle, imamo neke koji su skeptični glede tih fiskalnih kapaciteta i treba vidjeti i analizira se kako je to sve e, osmišljeno. Cilj je dakle da se pojača stabilnost mehanizma, a da se pritom ne otklanja odgovornost. To je važna stvar. Još bih htio reći da se razmatra kada govorimo o tekstu za financijske transakcije, gleda se kako napredovati malo brže nego što je to bio do sad slučaj. O tome se vode rasprave među državama članicama. I postoje neke promjene zbog dva razloga. Jedan e, su inicijative, na primjer, jedan od razloga su inicijative francuskog predsjednika – ako analizirate porezni model Francuske, evo na primjer, e, francuski predsjednik bi htio da se to koristi i, za, i na europskoj razini, on je spomenuo čitav niz stvari koje se tiču vlastitih sredstava, na primjer. To može biti zanimljivo jer tu tu postoji situacija dakle u okviru koje države mogu izvući određenu dobit. Ako se bude stvarao takav porez, to bi moglo povećati dobiti. I oko toga bi se mogli dogovoriti. To bi moglo omogućiti stvaranje konsenzusa. I stoga ja doista mislim da veza između prijedloga i poreza jeste mogućnost za ostvarenje određenog napretka. To je isto tako pitanje porezne osnovice CCTTB, i tu bismo voljeli da se ostvari određeni napredak. Da, tema je doista jako složena. Dakle, pitanje supervizije, nadzora i ESA trebamo vidjeti što funkcionira, koje se veze mogu uspostaviti s nacionalnim nadzornim tijelima, vidjeti kako to uvesti na europsku razinu, a da se ne uvode nova tijela, nova ne dodaje na birokratskim obvezama. Dakle, postojala su neka, neka skepsa. Gospodin Beres, dva minuta, dvije minute za pitanja i tri minute za odgovore. Takve su ograničenja. Uf, to otvarate vrata frustraciji. Dobro, moram birati. Dakle, postavit ću vam pitanje o ovom zadnjem pitanju, dakle o proračunskim kapacitetima o kojima ste govorili i spomenuli ste dakle prijedlog gospodina Berga gdje se zamišlja sustav reosiguranja za nezaposlene. Dakle, možete li nam reći kako namjeravate raditi, kako biste produbili rad na tu temu i kako to mislite uključiti u postojeće pregovore koji se vode istovremeno o mogućim e, euro, europorezu i e, kako to uključiti u temu višegodišnjeg financijskog okvira. Meni se čini da se ne podsjeća dovoljno da težina eurozone u BDP BDP-u Europske unije prelazi sa 73% na 86% nakon Brexita. I to treba promijeniti stanje stvari kada se govori o e, ciljevima eurozone. Jer sami ste rekli da to treba biti napravljeno na razini zajednice. I htjela bih znati kako povezujete taj prijedlog s prijedlogom je komisija iznijela o mehanizmu podrške ulaganja e, u okviru stabilizacijskog projekta. Dakle, jer vidimo da jedan će brže napredovati od drugog, dakle ne bismo trebali napraviti jedinstven prijedlog kako bi se to kombiniralo, početi s podrškom ulaga, za, za ulaganja i kako bi se došlo infine, dakle na kraju do ambicioznijeg prijedloga za e, odštetu za nezaposlene. Hvala na pitanju. Evo nas ja ću kratko odgovoriti na posljedno pitanje. Kao prvo, to je nešto o čemu treba raspravljati, naravno. Ovo, ovaj sustav e, osiguranja za nezaposlene, to nije zasebni sustav, e, ne europski sustav, to je čista, e, čisti privid. No, trebamo stvoriti nešto što bi bio svojevrsni backup, dakle sigurno zaštitna mjera. Možda može biti povećani doprinos e, plaćanu za nekom dvogodišnjem razdoblju. Dakle, ljudi još razmišljaju što se tu može napraviti i nisu svi uvjereni u smisao toga, ali ostvaraju se određeni napredak. A kako to sad sve povezati sa višegodišnjim financijskim okvirom i cjelokupnim sustavom? To je važno, važno je to uključiti u rasprave o fiskalnom kapacitetu. A vi ste spomenuli ulogu eura to će sigurno imati posljedice koje ste i sami spomenuli, dakle preko 80% BDP-a bit će u, izraženo u euru. Dakle, značaj valute će porasti. To će polučiti razne rasprave, ne možemo predicirati, pogađati što će se, koji će rezultat toga biti, ali to je stvar koju moramo imati i dalje e, na umu. Što se tiče prijedloga komisije, to je zanimljiv prijedlog jer se time rješava razna pitanja, da li je to prikladan model ili ne, to treba e, ocijeniti. Ali važno je da se ne duplicira ono što je već napravila Europska investicijska banka. Dakle, moramo vidjeti šta EIB radi i što se može ostvariti s tim instrumentima podrške i vidjeti koji se zajmovi mogu odobriti i koja se dobit s tim svim može ostvariti. No, sve ove teme koje ste spomenuli treba ih još produbiti. Hvala. Thank you, Joachim Starbati. Hvala, Joachim Starbati. Herr Minister, zunächst dass Sie uns hier Rede und Antwort Ministre, hvala najprije što ste se odazvali na poziv za današnji sastanak. Prije godinu dana ministar financija Italije došao je ovdje na odbor za zapošljavanje, odbor empel u Europskom parlamentu i objasnio e, ideju o stvaranju europskog sustava osiguranja za nezaposlenost. E, njegova tvrdnja je bila sljedeća, ukoliko ako se ne može koristiti e, stopa, dakle mora se napraviti sustav, e, zajednički sustav za zaštitu od nezaposlenosti. Članovi su govorili o redistribuciji kao loše lošoj stvari, htjeli su to isključiti. Zatim se ponovno pojavila čitava ova ideja o reosiguranju. Dakle, a ideja iza toga svega je kada se, kada se pojavi veliki veliki rizik, onda reosiguranje može uzeti premije, uložiti u tržište kapitala i u biti e, koriste novce za isplate u slučaju izbijanja krize. Dakle, neke iznose treba uložiti u to, treba stvoriti fondove. Ja sam se pitao kako vi zamišljate to reosiguranje, imate li neki model, kako će to funkcionirati, da li je to obični sustav e, uplata isplata i što ako se stvori deficit, tko će biti odgovoran za taj deficit, tko će dati inicijalna sredstva. Vi ste biti govorili o krivulji koja ide gore, dolje, o viškovima, o deficitima koji rastu, smanjuju se. No, zamislimo drugačiju situaciju u eurozoni kada ne bismo imali tu krivulju koja bi išla gore i dolje, već bi se ispostavilo da neki, evo samo dopustite završim, da neki članovi ekonomske monetarne unije su manje konkurentni Ispričam se, moramo se držati dodijeljenog vremena, e, nećemo imati prijevod e, nakon 12 sati. Hvala na pitanju. Moram naglasiti, dakle, kao što sam ranije rekao, jedinstveni sustav osiguranja za nezaposlenost ne bi bio prikladan zbog 27 različitih tradicija, struktura. Mislim da to jednostavno nije izgledno da će, da će, biti, da će se moći ostvariti. Gospodarska situacija u svim tim zemljama toliko je drugačija jedna od drugih e, da bi se moralo stvarati neki totalno novi sustav. Situacija nekih zemalja u Europi je takva da jednostavno ne postoji nikakvo sustav osiguranja za kratkoročnu, za dugoročnu nezaposlenost te države članice moraju dakle stvoriti vlastiti sustav za te, taj oblik rizika. No, mogli bismo ipak dublje zaći u stvari i stvoriti neki sustav koji bi mogao funkcionirati na transferima, ali to je isključeno. No, ipak neki sustavi funkcioniraju u državama članicama. Evo, trebamo vidjeti što, što, što se događa u Americi, kako njihov sustav funkcionira. Mislim da bi kombinacija svih tih elemenata mogla doista polučiti stvarni napredak. Naravno, ne možemo riješiti problem ukoliko dođe do strukturne krize koja bi se dogodila u cijelokupnoj Europskoj uniji. No, naravno, možemo se nositi sa šokovima e, do kojih e, dođe u određenim zemljama. Tu smo stekli određeno iskustvo i možemo se nositi s takvim čim. U Njemačkoj smo vidjeli da postoje prociklični utjecaj na sustav zapošljavanja u svakom slučaju mislim da bi odustajanje od tog sustava osiguranja za nezaposlenost bila velika šteta. Dvije stvari idu zajedno. Euro kao jedinstvena valuta i sloboda kretanja radnika u Europi neki predlažu da imamo sam e, Mislim, to su stvari koje moraju ići zajedno jedna s drugom. Ne možemo imati jedinstvenu valutu i ne imati jedinstveno tržište rada. Hvala, ovo je doista jako zanimljivo. Wolf izvolite. Gospodine ministre, prije par tjedana Grčka je izašla iz treće programa. Ja sam kao član delegacije imao priliku susresti s nekim zvaničnicima. Izvorno sam bio optimističan, ali moj optimizam jako brzo je splasnuo. Dakle, pretpostavke za budući razvoj su nerealne. Dakle, govori se o visokim viškovima, pozitivnoj kamatnoj stopi i tako dalje. Ono što mene zanima Evo, povjerenik Moskovici je rekao da sigurno neće biti četvrt tog, nećemo imati četvrti program za podršku Grčkoj jer neće biti potreban. No, mene zanima kako biste vi glasali kada bi Grčka tražila još jednu rundu pomoći. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, sve zemlje Europske unije bez, e, mimo Danske i Ujedinjene kraljevine rekle su da žele ući u europodručje. Što vi i vaše kolege namjeravate poduzeti da podsjetite kolege da su preuzeli obvezu pridružiti se jedinstvenoj e, valute. Što se tiče taksa na međunarodne transakcije, cilj je da to bude ograničeno na masivne trgovinske derivate koji su izraženi u trilijunima i primjer francuskog teksta e, poreza nije način na koji se treba nositi sa tim pitanjima. Hvala. Vi ste poslali čitav niz pitanja. E, kratko ću se osvrnuti na njih. Što, najprije što se tiče poreza na finanske transakcije. To Treba vidjeti što imamo na raspolaganju malo ozbiljnije. Što se Grčke tiče, ja nisam skeptičan kao što je to slučaj s vama. Dakle, kad vidimo što je bilo u Grčkoj, i kada vidimo njihov BDP, vidimo da je oporavak eh, znatno ozbiljniji nego što neki kažu. Naravno, treba će određeno vrijeme da se Grčka vrati na razinu na kojoj je bila prije krize, ali postoje jasne perspektive i to nisu samo brojke koje vise neutemeljeno u zraku. Ne, trebamo vidjeti na njihov poravak i na gospodarski rast u Grčkoj i sagledati ga onakvim kakvi jesu i moramo imati povjerenje u grčko, grčko gospodarstvo. Ja ne mislim da će biti potreban dodatni program pomoći i ponavljam da je ovo uspjeh mehanizma stabilnosti Europske unije. Portugal, Irska i druge zemlje pokazatelji su svega onoga što smo u stanju ostvariti. Ponovno kažem da možemo ostvariti dugoročnu stabilnost. To ovisi o našem ugledu i sposobnostima u okviru različitih mehanizama koje smo koristili, to je bilo potrebno za podršku Grčkoj i drugim zemljama, sve dok se sami ne, ne budu u stanju nositi e, sa prostojećim problemima i mislim da je to što smo napravili ispravno. Evo, ispričavam, samo sam htio se, htio sam se osvrnuti na euro područje. Dakle, valute same sebe uvjeravaju. Sama činjenica što će 86% trgovinski razmjene trgovine biti u, izraženo u eurima, znači da ne treba filozofirati oko toga svega, to su činjenice i ljudi će reagirati na činjenice. Hvala, Ernest Urtasun. Hvala vam, ministre, što ste došli. Dakle, želim se nadovezati na ovo što je rekao gospodin Klins o FTT-u. Mislim da isključivanje derivata iz tog poreza bi bilo jako su loše i želim reći u ime svog kluba da je to potrebno zadržati. Dva konkretna pitanja. E, dosije izvješćivanje po zemljama. Znate da e, parlament e, ima te dosije, dakle na zadnjoj radnoj skupini Njemačka je blokirala taj dosije jer navodno nije bila spremna zaključiti pregovore. i koliko znam, njemački socijaldemokrati imaju CBCR u svojoj izbornoj platformi i htio bih znati koji je službeni stav vas, ministra financija Savezne države, dakle po tom pitanju i da li možemo računati na vas da se zaključe pregovori u OCBCR-u. Drugo pitanje tiče se sporazuma iz Messenberga gdje su rečene brojne zanimljive stvari, ali želim se nadvesti jednu, na jednu stvar, a to je uloga Europskog parlamenta u budućoj monetarnoj, europskom monetarnoj reformi. Mislim da ne možemo nastaviti sa čisto isključivoj, e, na čistoj razini međuvladinog e, pregovaranja bez ikakvog parlamentarnog nadzora i potrebno imati parlamentarni nadzor nad tim budućim fondom i htio bih e, znati da li možemo na vas računati kao ministra financija da taj monetarni fond bude pod nadzorom Europskog parlamenta. Najljepša hvala. Izvješćivanje po zemljama to funkcionira kada svi e, zaista u tome sudjeluju. To je složena situacija. E, e, I moramo naći rješenje koje će u stvarnosti zaista moći funkcionirati. Ako ćemo... E, različite informacije koje smo dobili nećemo nikamo dovesti. Moramo dakle djelovati oprezno, trebamo imati učinkovit sustav, nešto što prihvaćaju e, i zemlje i tvrtke koje nam u tome trebaju. Dakle, moramo imati vrlo oprezan pristup. Slažem se s vama. Što se tiče razvoja SM-a i u kojim se okvirima to mora odvijati. Pretpostavljam da se slažemo oko činjenice da bi bilo realno da imamo prvu fazu reforme ESM-a što će biti među, na međumladinoj razini ja ću se vrlo pristojno izraziti da postoji puno sumnje da će do toga doći na razini komisije. Pretpostavljam da pokušamo li na bilo koji drugi način ići da bismo naišli na puno poteškoća. Zato predlažem da se sem reformira sada na međuvladenoj razini, a onda preuzeti, poduzeti drugi korak da to uđe u europsko zakonodavstvo. Dakle, mislim da je važno krenuti e, u sve to u dvije etape, da e, SM u potpunosti funkcionira, a tek nakon toga treba napraviti e, izmjene temeljnih ugovora koje su potrebne. E, pretpostavljam da u tom slučaju neće biti potrebni referendumi, ali možda tome nije, ne bi bilo tako da e, radimo na jedan drugi način. Politički savjet koji bih vam dao jest da e, trebamo pametno tome pristupiti, moramo početi raditi na onim okvirima SMA koje već imamo, tu unijete izmjene, a tek potom krenuti u izmjenjivanje pravnih okvira Europske unije. Znam koji su stavovi nekih država članica, postoje ustavni problemi koji su e, prilično ozbiljni i koji se moraju riješiti i to je zaista vezano za okvire e, sema i načina rada. Ovoga tjedna upravo Sud Evropske unije radi na predmetu gdje analizira kako njemačko tijelo radi u ime SEMA. možda će biti posljedica za proračune e, država članica. Parlamenti imaju svoja prava, radi se o demokratskim odlukama. Mi ne možemo donositi odluke koje za koje su jedno ovlašteni izabrani zastupnici e, da ih donose. E, Njemački ustavni sud donio je također čitav niz presuda u tom smislu. A pitanje je e, jesu e, li e, proračunski zakoni pojedinih država zapravo zbog toga jer se to na njih odrazilo. Dakle, moramo uzeti u obzir demokraciju, tradicije pojedinih E, parlamenta i sustava moramo uzeti u obzir i njemački parlamentarni sustav i europski parlamentarni sustav. To je nam jedini način na koji možemo raditi. Hvala vam lijepa. Iako smo rasno rekli da ako e, se članak 32. prijedloga komisije usvoji, da bismo onda dali potporu e, tome. To je vezano i za nacionalne parlamente, ali to je tema koju treba i tekako kasnije razraditi. Martin ima riječ. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine ministre, što ste došli na ovaj sastanak i što odgovarate na naša pitanja. Što jednostavno pokazuje da socijaldemokracija i dalje jest u parlamentu. Možda su neki zaboravili, vaša stranka e, SDP je bila vrlo pozitivna po pitanju budućnosti Europe. Vi ste jednom rekli, citiram vas, njemački ministar financija jest njemački ministar financija. Mnogi su se nadali i da će puno toga doći zahvaljujući njemačkom ministru financija koji je socijaldemokrata. Imam e, čitav niz pitanja vezano je prvo za recimo eurozonu, možda i njemački višak. se možemo dogovoriti oko toga da njemački višak, e, odnosno suficit, e, izaziva probleme u drugim dijelovima Europe što bi trebalo učiniti po pitanju infrastrukture? Ne bi li trebalo uložiti u ona gospodarstva koja su slabija? Što je s ulaganjima u vojni sektor, dakle obrambeni sektor? Htio sam jednostavno čuti što vi o tome mislite. Drugo, vi ste poznati kao osoba koja se zalaže za nultu stopu. Neki tvrde da vi jednostavno idete šojble ovim putem. Naravno, sredstva treba prikupiti, a vi na vijeću imate odgovornost. Zato pa me zanima kako ćete vi reagirati na vijeću i koje bi bile minimalne stope oporezivanja poduzeća. Hvala. Hvala na ovim pitanjima. Pokušat ću na njih odgovoriti. Prije svega, postoji proračunska politika, dakle koliko novca imamo i koliko ulažemo. Njemačka je politika ekspanzivna ne samo za ovu, već i za sljedeće godine. Pogledamo li e, proračun iz 2017. i zatim 2018. te ovaj koji se početkom ljeta radi za sljedeće razdoblje. Ako dođe do povećanja od 50 milijardi e, rashoda, to znači da proračunska politika sada ne slijedi kenezijansku politiku koja se može očekivati. Dakle, e, moglo bi se očekivati da se ta svota koristi za smanjenje proračunskog deficita. Došlo je do povećanja ulaganja. Prošle e, i e, pretprošle godine ulaganja su bila za 10 milijardi veća nego li u prethodnom razdoblju. Dođe li do većih prihoda, e, više će se ulagati. Više se sada izdvaja i za socijalnu koheziju. Puno se također troši kako bi se infrastruktura za građane poboljšala. E, također e, novac izveza za mirovine, dodatni novac. Osigurali smo također i e, mogućnost da do ulaganja dođe i na europskoj razini. Znate da je to dio javne infrastrukture. Puno se ulaže u druge zemlje, to je rezultat različitih transfera. Neki tvrde da do toga ne dolazi, iako do toga dolazi, dok pak druge tvrde da je situacija uvijek bila takva, da pritom e, tu e, nema kritika. Treba dakle vidjeti što je sve ostvareno. Uvjeren sam iz svih tih razloga da je naš pristup ispravan te da ćemo nastaviti s tim pristupom u budućnosti. Što se pak tiče povećavanja plaća. To je e, zapravo činjenica s obzirom da su prihodi veći, to se pozitivno odražava na plaće. Dakle, tu je manevarski prostor eh, veći, a neke ćemo poreze zbog toga moći smanjiti primjerice eh, obiteljske poreze ili pak porez solidarnosti koje neki porezni obveznici plaćaju. To u svakom slučaju može biti pozitivno za sva gospodarstva u Europi. Hvala lijepa jer Melton ima riječ. Gospodine ministre, želim vam postaviti pitanje o sanaciji banaka. Ako sam dobro shvatio, SM će e, sada moći više e, posuđivati, a taj novac stavit će se za, na raspolaganje za sanaciju banaka. Ali e, to, e, do toga dolazi ako je cijelo monetarno područje u opasnosti. Međutim, ako se radi o velikim bankama koje imaju veliku mrežu, to ne može ugroziti euro. Jedini problem može nastati u slučaju domino efekta situacija koju smo prije vidjeli u Grčkoj kada su tako spašeni grčki vjerovnici. Ali nadamo se da sada više ne može doći do takvih kriza. Not banka je već koštala 14 milijardi eura. Inače i e, ne znam imali dovoljno novca da se rješava takva jedna velika kriza u Europi. E, pa recimo Elka Kenny kaže da bi to trebalo biti situacija vezana za likvidnosti. Euroskupina odlučila je raditi na tome. Pokušat ću vam sve objasniti sporije. model koji treba biti jest Engleska središnja banka i njezin instrument za sanacije. ja vas želim pitati kakva je situacija vezana za njemačku vladu i je li kršenje mandata zapravo li Njemačka kršila mandat Europskog e, središnje banke. Posljednjih godina jako smo napredovali u bankovnom sustavu u Europskoj uniji, naročito u eurozoni. Nakon krize 2008. i 2009. godine u odnosu na sada načinjen je e, ogroman napredak jer e, u ono doba postoje ogroman sistemski rizik. Ako pogledate samu situaciju, e, Amerikanci su je rješavali na način na koji to nije bilo moguće u Europskoj uniji. Sada je došlo do napretka, imamo nove instrumente. Jedan među njima jest mehanizam sanacije banaka. To smo e, organizirali i e, izdvaja se u taj fond, toga izdvajaju same banke, to su E, sistemski važne banke. To je također vezano i za e, zahtjeve e, sam u kapitalu, a nadzorna tijela mogu odlučivati da li postoji sistemski rizik. Dakle, za slučaj da banka propadne, predstavlja to rizik za cijeli sustav. I tada se 8% E, pričuve mora e, staviti u te svrhe. A e, vjerovnici se moraju moći složiti oko restrukturiranja banke. Osim same sanacije, treba vidjeti može li banka poslovati na način da izbjegne sistemski rizik. To je zapravo ne neki algoritam, već jednostavno odluka koja je donesena u tom smislu. Znači, e, može li u konačnici postojati zaštitni mehanizam koji će biti veći od izdvajanja koje daju banke i to sve za sasvim specifične situacije. Jer ne smije se zbog toga dovesti u pitanje cijela mogućnost e, kreditiranja koju bi trebao napraviti ESM. Nitko naravno nikada nije koristio mogućnost izravne rekapitalizacije e sm a e, Smatramo da je jednostavno tu mogućnost treba ukinuti. Sustav koji imamo je vrlo stabilan, može reagirati ako za to bude potrebe. Naravno, treba i dobro upravljanje i kada dođe do takvih situacija mora se moći donositi brzo i brzo donositi odluke to se možda još mora razraditi. Međutim, to su pojedinačni slučajevi i ne postoji pravna obveza da se reagira u okviru SMA i da se koristi zaštitni mehanizam. Sve su to stvari koje tek treba uspostaviti. A potreba za likvidnošću je nešto što postoji i sa sustav, aspekta sustava, ali moramo pogledati sve e, vrste tema na koje sam se usvrnuo prilikom mojih izbornih primjedbi. Hvala riječima Barbara Kapel. Hvala lijepa hvala ministru što je danas došao na sastanak odbora Ekon. E, jutros je na našem sastanku bio predsjedatelj Ekofin, austrijski ministar financija koji znao da je jedan od prioriteta austrijskog predsjedanja Europskom unijom dovršavanje bankovne unije. On se želi usmjeriti na smanjivanje rizika prije nego li na podjelu rizika. I e, vi ste rekli da e, ovo što je do sada napravljeno da je vrlo važno za smanjivanje rizika, zajednički mehanizam je važan, važna su i sve revizije. A u ponedjeljak je na našem odboru bio predsjednik Dragi. Njegovo je bilo nešto drugačije što se smanjenja rizika je rekao da su mnoge mjere već primijenjene u tom smislu i da ključ svega zapravo sada leži u solidarnosti. Zanima me kako je vaše mišljenje u tome? Hoćete li se vi zalagati za ono što kaže vijeće? E, dakle, smanjivanje rizika prije negoli e, podjela tereta rizika. Austrijski ministar financija se sada bavi i na europskoj razini a vaš prethodnik je e, također rekao da se on više zalaže za globalno rješenje a prije nego li na interno rješenje. Vi ste se htjeli odlučiti za podjelu e, tereta i zanima me hoćete li vi donijeti pojedine korake vezano za e, porez na financijske transakcije. Također rečeno je da je potreban novi fiskalni kapacitet za stabilizaciju. I da li vi mislite da je Europski investicijski program e, dobra mjera? To će se uvesti sljedeće godine uz portfelj od 650 milijardi eura. Da li vi mislite, 650 milijuna eura, je li to bitno? smanjenje rizika i solidarnost moraju ići ruku pod ruku. Novi element je možda u tome što smo, smo vidjeli da imamo određene blokade kad imamo sukobe. Trebamo vidjeti gdje trebamo napredovati, koji je prioritet. Zbog toga mislim da bi bilo dobro da kažemo da su oba aspekta važna i da bez smanjenja rizika nećemo moći napredovati. A Budući da želimo napredovati, moramo napredovati, moramo znati da je napredak potreban na oba fronta. I s jedne strane na polju smanjenja rizika, jer moramo tu postići napredak. Što se tiče ovog poreza na financijske transakcije. Ne smijemo sad biti utopistični, nego biti svjesni koji su to realistična rješenja. A što se tiče prijedloga komisije, neki neki su za taj prijedlog i e, podržavaju taj prijedlog. A sada Ester Lang, izvolite. Hvala. Ja znači imam jedno pitanje vezano uz EDIS, a drugi uz NPL, nenaplative dugove. Govorili ste znači o e, programu rada prema političkim pregovorima. Govorili ste o mnogim drugim pitanjima. Nije tajna da u ovom domu imamo različita mišljenja što se tiče strukture i tajminga uvjetovanosti Edisom. No, svi kažu da moramo imati to završavanje bankavne unije. Možete možda biti konkretni kad govorite o tim drugim pitanjima, a što se tiče pravih uvjeta, pravog dizajna, pravog poretka, e, E, mislim da e, bi nam to omogućilo da imamo više stabilnosti, da idemo u pravoj e, mjeri prema stabilnosti, a ne dovodeći u pitanje i određena postignuća. Koja je vaša vizija vezana uz to? Govorili ste o konkretnim ciljevima što se tiče tokova, no trebate uzeti u obzir i historijski aspekt onda možete morate imati na umu da e, se bavite zemljama koje imaju različite startne pozicije. Kako ćete se s time uhvatiti u koštac? A sada Jakub von Fajseker, izvolite. Hvala. Hvala gospodine ministre. Veliko je zadovoljstvo što ste danas među nama. Jedna primjedba Da, što se tiče e, ovog pitanja reosiguranja u slučaju nezaposlenosti, to je jedan od primjera vaših obećanja. A što se tiče javnih dobara za 2000, e, za 21. E, stoljeće, to onda mora uključivati sigurnost i obranu, isto tako e, razvojnu pomoć, energetiku, klimatske promjene. To je zajednička agenda koja se već stavila na stol. I moje pitanje je sljedeće. Kako planirate osigurati u okviru VFO-a u okviru rasprava koje se upravo vode ili znači u različitim mm, znači, e, slučajevima variabli, budući da možda sve države članice ne žele sudjelovati, da ta e, znači europska jadna dobra koja će povećati dodatnu vrijednost će biti financirana na najbolji mogući način u sljedećim godinama. Hvala. Gorgio Skircos, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Čestitam ministru na zbilja čvrstim argumentima i europskom pristupu. Imam jedno konkretno pitanje. Imali smo u Grčkoj veliki problem. Radilo se o tome da se zadrži MMF u financiranju, eh, programa financiranja Grčkoj. E, MMF e, je znači izašao iz tog programa, no e, vrlo stroge mjere koje je MMF predložio su i dalje se primjenjivale, što nam predstavlja veliki problem za naš politički sustav. Kao da ministar nama kaže svojim E, glasačima da ekonomija je u Njemačkoj bolje funkcionira, ali od prvog prvog ćemo za 14% smanjiti mirovine. To e, onda uopće ne znači e, da stvari bolje funkcioniraju. Imali smo vrlo stroge vrlo oštre mjere koje su možda bile koherentne i logičke na papiru, no što se tiče političkog i socijalnog upravljanja, te mjere jednostavno nisu održive. Mi ćemo možda biti e, dio sljedeće grčke vlade i to će biti za nas i to toliko teško kao i za sadašnju vladu. Zbog toga je, nam je potrebno i više fleksibilnosti i razumijevanja. Kad gledamo e, grčko gospodarstvo, možete li nešto napraviti na tom polju kako biste nam pomogli? Hvala. Hvala na tim e, pitanjima koje sam upravo čuo. Pokušat ću ih malo grubirati. Kad govorimo o ovim e, jamstvima za depozite, onda moramo e, znači e, imati na umu da imamo europski sustav u okviru ovog jedinstvenog mehanizma za sanaciju. Imamo pravila što napraviti prije ili poslije. Sve je to e, podvrgnuto točnim i definiranim pravilima. Ako budemo imali ovo jamstvo za depozite, onda ćemo sistemski imati upravljanje na razini država članica, jer će oni zapravo provoditi taj sustav jastava za depozite. I to je zapravo e, velika promjena u odnosu na ovaj jedinstveni mehanizam za sanaciju. Znači, postoji garancija, jamstvo, ali bez odlučivanja u tom automatskom sustavu. A osim toga, imat ćete, na primjer, bankovnu instituciju, onda sa raznim fintech mjerama će djelovati na cijelom europskom teritoriju, dovesti u pitanje cijeli sustav i u opasnost cijeli sustav. Zbog toga se postavlja jedno važno pitanje kako ćemo paziti na to da imamo dovoljno čvrste norme kojima bi se onda uhvatili u koštost u takvim slučajevima. Kako rješavati onda te e, pridružene rizike? Govorili smo također i o borbi protiv e, pranja novca, te također smo govorili i o značaju javnih dugova, te o njihovoj e, težini u okviru bilanci banaka ta pitanja još uvijek nisu riješena. No ako želite da imamo da sustav jamstva za depozite koji funkcionira, onda moramo odgovoriti na sva ta pitanja. Budemo jasni, mi smo spremni razgovarati o svemu tome. Osnovali smo radnu skupinu vezano uz to, ali nije bilo lagano jer smo imali različite, e, različita mišljenja. E, što se tiče znači, jedinstvenog sanacijskog sustava, imate upravljanje na europskoj razini, ali što se tiče jamstva za depozite, ne. A kad govorimo o nenaplativim dugovima, NPL-ovima, to moramo smanjiti. U tom smislu moramo se zacrtati konkretne ciljeve, a također vidjeti kako riješiti to pitanje takozvanih povijesnih nenaplativih dugova možemo reći da sustavi, bonitetni sustavi različitih banaka također moraju biti vjerodostojni. Mislim da u ovom mehanizmu e, za sanaciju banaka te također u ovom sustavu jamstva za depozite moramo prije svega e, paziti na to da imamo e, dobru strukturu za kredite vjerodostojni sustav, znači e, da građani koji su deponirali novac u određene banke ili da banke koje postaju vjeronici jednostavno mogaju, moraju, e, imaju jasnu viziju što napraviti u slučaju da dođe do poteškoća. Ne možemo prihvatiti da banke više ne uspijevaju samostalno i autonomno financirati svoje vlastite dugove. U e, zakonodavnom sustavu nekih država članica jednostavno to nije riješeno i čak je e, rješenje jako udaljeno. Na ako prodajete određeni paket e, dugova i e, ako plaćate 10%, znači to znači da pravni i pravosadni sustav određene države članice ne može e, sam upravljati i rješavati tako, tako veliku količinu potencijalnih dugova. A govorimo o CFP-u. Čak i sa jednim postotkom BDP-a to e, predstavlja 40% posto e, povećanja doprinosta u europski proračun. Radi se, da, o višegodišnjem e, financijskom okviru sa malim povećanjem znači veliko povećanje doprinosa na razini država članica. A što to znači? Da e, vi morate biti i uravnoteženi i oprezni, ali postoji dosta veliki e, e, manevarski prostor kad govorimo o razvoju infrastruktura, migracije i tako dalje. Sve su to mogućnosti za razvoj u okviru naših društava. Ista stvar za istraživanja. Mislim da će ovaj proračun e, biti od ključne važnosti u e, e, sljedećem VFO-u. Ta pitanja će biti još više u srcu djelovanja. A sad pitanje Grčke i uloge MMF-a. Da, mi e, pratimo zapravo povratak Grčke na e, tržišta kapitala i to je veliki problem moramo prije svega iskoristiti ovo povjerenje koje smo stvorili. Ako potrošači, financijska tržišta, institucije, dionici nemaju povjerenje, onda je povratak na e, tržišta vrlo e, težak. Zbog toga je ovaj dogovor, sporazum koji je postignut jako važan. Na e, E, mi smo rekli u okviru ovog programa pomoći, mi ćemo vam pomoći bez obzira na vladu u Grčkoj. Jer inače to ne bi bilo e, moguće ostvariti, ne bi funkcioniralo. Mi ćemo, e, rekli smo, pomoći ćemo vam i u okviru pomoći, savjeta i tako dalje. Ne smijete sami djelovati, nego prije svega stvoriti povjerenje kako bi onda budućnost bila svjetlija. To je veliki uvjet kako bismo stvorili dugoročni plan refinanciranja u okviru ESM-a kako bi stvorili mogućnost e, zaduživanja na financijskim e, tržištima i to na autonoman način. Naravno, temeljna prava su u tom smislu ključna, a ovo što ste vi napravili će doprinijeti vraćanju povjerenja to je i cilj svih tih mjera. Moramo svi zajedno e, poštivati taj okvir manevarski prostor koji je definiran tim programom pomoći. Da, e, to je sve prisutno i posebno ovim kreditom od 10 milijardi. Hvala. Sada Pedros Silva Pereira, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljamo ministra, a posebno pozdravljam Isto tako je vašu ideju vezano uz proračun europodručja, no isto tako e, plan za stabilnost, konkurentnost i konvergenciju. To je jako važno sad pitanje vezano uz transformaciju europskog mehanizma za stabilizaciju u okviru Europskog monetarnog fonda. Vi ste govorili o potrebama velikih koraka, snažnih e, e, promjena i reformi, no u vašim deklaracijama ste pojasnili da govorite o postupku u dvoje etape. Znači, imamo znači prvo izmjenu ugovora, nakon toga uključenje ESM-a u europsko zakonodavstvo u tom slučaju te e, reforme za e, jedinstveniju i demokratskiju Europu ne bi bile znači reforme izvan Europske unije znači gdje ne bismo imali ni demokratsku ni parlamentarnu e, kontrolu, nadzor. U tom svjetlu postavljamo si pitanje koji su to e, koraci koji vi predlažete jer u drugoj etapi u odnosu na ovu deklaraciju iz Meseberga Mezeberga ste govorili u tome da uključenje ESM-a u europsko zakonodavstvo e, mora biti napravljeno na način da se zadrže sve glavne karakteristike tog mehanizma. Evo, željeli bismo znati kako bi to moglo funkcionirati. A sada nove tog novog, te nove institucije, znači Europski monetarni fond, hoće li oni procjenjivati ekonomsku situaciju u državama članicama, ali bez dupliciranja i preklapanja sa e, ulogom komisije korupcije. Postavljam si pitanje budući da imamo već procjenu strane komisije, gdje je onda prostor za dodatnu promjenu, um, dodatnu provjeru gospodarske situacije? Peter Lange, izvolite. Hvala gospodine ministre. Kao demokršćanin ja bih eh, vas želio komplimentirati kad sam europski zastupnik, nikad nisam vidio njemačkog ministra koji te tako brzo se familizirao sa svojim e, funkcijama. A što se tiče u e, ovog ugovora o koaliciji, govorimo znači o određenim e, uvjetima. Govorimo o FTT-u, govorimo o ovom izvješću e, po zemljama, ali ne govori se o potrebnim promjenama e, te e, BDP-a. imamo tu to važno pitanje izbjegavanja plaćanja PDV-a i prijevara na području PDV-a a također i tog problema e, e, specifičnih e, politika, fiskalnih politika nekih država članica. To su sve opasnosti kome ćemo biti izloženi sljedećih godina. A što se tiče doprinos njemačkog proračunu nakon Eh, Brexita imali smo neke prijedloge gdje, eh, koji su bili izroženi kritici u Njemačkoj. Imali smo znači taj eh, postotak od 24%. Hvala. Gospodin Fernando, izvolite. Hvala vam predsjedniče ministra. Najprije bih želio zahvaliti čestite što branite mehanizam stabilizaciju koji bi trebao postati svojevrsno osiguranje za nezaposlenost u Europi. No istovremeno znamo što predlaže komisija koja bi htjela koristiti prihode e, Europske središnje banke kako bi to financirala. Što mislite o toj inicijativi? Dakle, možda bi se moglo koristiti dio prihoda Europske središnje banke kako bi se e, ta stabilizacijska funkcija e, potkrijepila. Pređimo na EDIS. Odgovorili ste na različita pitanja u kojima se spominje taj dosije kojim se bave trenutno vijeće i parlament. No sada postoji taj moralni rizik. Naime, Sada evropske institucije uređuju rad bankovnih tijela i pokušava se riješiti probleme u bankarskom sektoru. No, nacionalna tijela koja se bave nacionalnim depozitima morat će se nositi s eventualnim lošim odlukama. Dakle, tu postoji moralni rizik jer oni koji donose odluke ne odgovaraju za posljedice tih odluka i tu je problem. Dakle, tko će na sebe preuzeti odgovornost e, za e, depozite? Jer situacija je jako neravnotežena, ne možemo tako nastaviti. Mora se ići dalje. U ostalom spomenuli ste i napredak koji je ostvaren u paketu mjera za bankovni sektor poslom. Sada je pred nama i trijalog, no neke države članice možda će odlučiti povući se, jer situacija takva kakva je sada dugoročno je neodrživa. Zatim, bonitetno postupanje prema e, nacionalnom dugu. Ja ne razumijem tu raspravu u kontekstu Edisa jer neće biti e, monetarne unije ukoliko nemamo ništa za upravljanje rizicima. Dakle, možda bi trebalo imati jednu raspravu o suverenom dugu uz e, upravljanje rizika. Dobro, dobro, dobro, vidim da nemamo dovoljno vremena, ostajem dakle pri ovim pitanjima. Hvala kolegi. Evo imam ja jedno kratko pitanje koje je povezano uz raspravu koju smo jučer e, imali. Pitanje o budućnosti backstopa i s pravom je ukazala na to da ukoliko želimo da backstop e, bude učinkovit, tijela za sanaciju moraju biti sigurna da raspolažu dovoljnim sredstvima. Dakle, u slučaju da parlament e, e, usvoji Jer samo mora se biti 100% siguran da će novci biti na raspolaganju. Tu su i eksante uvjetovani. Dakle, kako vi mislite riješiti ove jako delikatne probleme upravljanja donošenja odluka o backstopu? Evo, gospodin Marijas, molim vas, budite kratki. Hvala vam, predsjedniče. Ministar, imate li prijevod? Dobro. Ministre, Njemačka je zemlja koja poštuje svoje preuzete obveze. Dakle, imam jedno pitanje. 14. ožujka 1942. godine došlo je do eh, nametnutog eh, zajma njemačkih eh, okupacijskih vlasti Grčkoj koje je otplaćeno iz zadnja rata isplaćena je 1993. Vi u svojstvu ministra recite mi da li ćete nastaviti otplaćivati taj zajam, jer tu su deseci milijuna eura u pitanju. Da li ste razmišljali o plaćanju tog duga, tog obvezujućeg zajma koji, kao što rekoh, je uzet 1942. E, dakle, to se otplaćivalo nekoliko godina, ali to nije do kraja isplaćeno. Ähm, Hvala vam na svim pitanjima. Puno ljudi govorilo je o ESM-u, Europskom stabilizacijskom mehanizmu i kako njegovo upravljanje organizirati. To je nešto o čemu će se trebati raspraviti, naravno, ali s obzirom da sam postavili moje pitanje o mojem mišljenju, ja ću vam ga iznijeti. Mislim da nema drugog izbora nego da se stvori struktura koja će omogućiti donošenje odluka, a to treba biti povezano uz činjenicu da će države članice slati dakle pred svoje predstavnike koji trebaju u tom sustavu post zasjedati jer u suprotnom e, bilo koji drugi mehanizam e, bi zahtijevao parlamentarni nadzor i ja mislim da nije dobro ići na tu opciju koja izgleda neodrživom, jer mnoge zemlje imaju svoje ustavne zakone koji se ne slažu sa stvaranjem strukture, odnosno mehanizma koji bi e, zaobilazio nacionalne parlamente. Nacionalni parlamenti morali bi, barem implicitno, sudjelovati u tome, odnosno biti uključeni u taj rad. Tako da možemo reći da nema smisla odustaja, odustati od takvog pristupa. Naime, imamo čitav niz država članica, među kojima je i moja, koje jednostavno ne mogu delegirati te ovlasti bilo kome drugom. Iz tog razloga moramo se fokusirati na stvaranje mehanizma koji će omogućiti taj postupak donošenja odluka. No, ukoliko ljudi misle da na neki način mogu zaobići to, onda to neće biti moguće, mislim. Tako da moram reći da moramo naći neki drugi pristup. To morate uzeti u obzir. Imate, evo, na primjer, odluke od odbora direktora koje moraju biti donošene brzo. E sad, posljedno pitanje kako preći sa A na E, na, sa A na B. U biti, to znači da prvi korak mora biti nešto što može zajamčiti uspješnost ESM-a u trenutnom postojećem okviru, a onda bi trebalo doći do promjene temeljnih ugovora, da se napravi nešto kao što je napravljeno za Europsku investicijsku banku. To odgovara na pitanje o parlamentarnom nadzoru na razini država, no trebalo bi postati mogućnost da se to poveže. Ovo su važna pitanja za brojne zemlje koje imaju ustavni okvir e, koji ne dopušta da se zaobiđe njihov parlament. Dakle, nije stvar u tome što se želi, već što je moguće s obzirom na ustavni, zadane ustavne okvire. Trebamo s tim raditi. Što se tiče koalicijskog okvira u Njemačkoj. Htio bih odgovoriti na to. Zatim, treba učiniti sve što je moguće kako bi se izbjeglo prijevare s PDV-om i brojne blokade koje su stvorene nije povez, nisu povezane s reformama, već s određenim prioritetima. Posljedno pitanje isto tako o poreznim sustavima, to je od ključnog značaja za Europsku uniju, ali ne samo za Europsku uniju. Dakle, ako detaljno pogledate američku poreznu reformu, tu su neke jako stroge mjere donesene protiv izbjegavanja plaćanja poreza, utaje poreza i prebacivanja dobiti. To su jako stroge mjere, tu nema nikakve sumnje. I treba trebamo stvoriti mogućnost da o tome raspravljamo na G7, OECD-u, G20 i da iznjedrimo mandat za sustav koji će biti učinkovitiji od postojećeg. To je također pitanje o doprinosima. Mislim da ako pomno sagledamo to pitanje, možete vidjeti da 1% BDP-a treba povećati ta sredstva. jer ove brojke, ove iznose je teško opravdati. To sve jako su važne teme i jako je važan taj, e, taj postupak, ali treba to sagledati u okviru nacionalnih proračuna. Zatim bilo riječi o Edisu. Edis je također jako važna tema. O njemu se mora raspravljati. Mislim da je dobro o, raspravljati o mogućem planu puta, no još uvijek imamo puno pit, otvorenih pitanja, neke jednostavno i riješiti. Evo, par pitanja mi pada na pamet i evo sad ću vam dati jednu anegdotu. Kada sam bio zastupnik u parlamentu i imali smo poteškoća sa islandskim bankovnim sustavom. Brojni ljudi su mi se obratili i rekli ja sam svoju ušteđevinu stavio u islandsku banku i hoću da mi se to vrati. A ja sam im morao reći da ja nisam nadležan za tako što i ne mogu, ne mogu otići u Island po njihove novce. Ulažete novce u zemlju u kojoj nemaju bankovno jamstvo i zato imate visoku kamatnu stopu na taj ulog. Ali tu su i rizici. Dakle, to nisu trivialne stvari. Moramo imati siguran sustav u svakoj državi članici i to je pitanje koje vrijedi za nenaplative dugove i sva, sva pitanja općenito. Jer ti problemi mogu nastupiti svugdje i treba vidjeti i treba znati tko je odgovoran u slučaju da izbiju problemi. Iz tog razloga ovo trebaju biti individualna pitanja osiguranja, ne sustavna, sustavni neuspjeh. Spominjane su e, nacionalne mjenice, nacionalni dug. To je isto tako nešto treba sagledati to će biti na dnevnom redu rasprava. Evo, mislim da sam pokrio sve teme. A što se ove zadnjeg pitanja tiče, nema se ništa za dodati. E, ministre, što je s mojim pitanjem njemačkog e, duga? So, I would to Obavez prevoditelja, kao što je najavljeno, završavamo s radom